Gospodin Nikolson ima riječ na jednu minutu. Hvala vam, predsjednice. Također želim izraziti duboku žalost francuskom narodu i reći da svi osjećamo s njima. Što se tiče Brexita i onoga što se dogodilo prošlog tjedna, da, odobrenje daje mogućnost da se doista pozabavimo stvarnim problemom. Gospodine bar nije, po meni takozvani backstop je i dalje najveći problem i to se neće promijeniti, to je dio pregovora od samog početka. I ja ću i dalje to tvrditi dok god se vi držite svojeg stališta. Odobrenje do listopada smatram da do tada neće biti ratificiran sporazum, mislim da će biti potrebna nova komisija, novi parlament, nova stališta kako bi se konačno iznašao put iz ovog problema. Po meni, ako ste dio kluba, u klubu morate ostati do kraja, ne možete biti na pola vani, na pola unutra. I upravo, je to problem u kojem se nalazi Ujedinjena kraljevina. Gospodin Brok nije više u prostoriji. E, želim reći da je ovo također i moj posljednji govor u ovom parlamentu nakon 30 godina i želim iskoristiti ovu priliku reći da mi je bilo veliko zadovoljstvo i čast zastupati ljude Sjeverne Irske 30 godina u ovom visokom domu. Bilo je, to, bilo je tu dobrih vremena, nekih doista tužnih vremena, kada smo imali, kada smo imali terorizam koji je pogodio e, taj dio Europe i kroz to smo prošli. Ali u ovom visokom domu Jacques Delors je stao uz narod Sjeverne Irske i Paisley, John Hume i ja smo ga posjetili 84. na početku mirovnog procesa. Pitao nas je kako vam Europa može pomoći. I Europa je pomogla, financirala nas je i dotakla živote brojnih ljudi diljem Sjeverne Irske. I opraštam se danas s ovim parlamentom, ali mogu doista reći da sam uživao, nadam se da sam dao svoj obol, da sam dobro zastupao svoje birače jer moji birači e, iz Sjeverne Irske su jedan ponosan i velik narod. Hvala vam. Thank you very much, Hvala lijepo gospodinu Nikolsonu. Ja sam s vama surađivala i sada i dalje surađujem s vama u odboru za poljoprivredu. Želim reći da ste doista izvrstan kolega i zastupate interese svojih birača. Činite to već 30 godina. Dakle, mislili smo e, da je vaš prethodni govor bio zadnji, ali evo i danas ste imali priliku održati doista svoj posljednji govor. Ispričavam se jer dosta kasnimo. Sada gospođa Anderson ima riječ na minutu. Želim reći da se ništa nije promijenilo. London krši odredbe sporazuma na Veliki petak, Dublin i dalje zanemaruje sjever, sjevernu Irsku. Čeka nas još pola godine nesigurnosti, neizvjesnosti. Britanci nastavljaju sa svojom politikom. Brexit uključuje oduzimanje prava ljudima, uključujući pravo na glasovanje, a to je jedno pravo koje je bilo u središtu borbe eh, pokreta za civilna prava. Dakle, Fine Gael i Fina Fail ne žele da se e, glasuje pošaljimo glasnu poruku Londonu, Dublinu i Briselu, osudimo ovaj kaos Brexita, ovaj čin objesnog političkog vandalizma. Svi glasači u Irskoj mogu izabrati zastupnike Sinn Feina i na taj način pronaći demokratski izlaz iz Brexita i, i želimo da Sjeverna Irska i dalje bude u Europskoj uniji i e, želimo također i da E, da Sjeverna Irska i Irska budu ujedinjene. Hvala vam. Gospodin Smith, imamo zahtjev za plavom karticom. Gospodin Kelly je tražio riječ. Gospođo Anderson, prihvaćate li pitanje? Gospodine Kelly, izvolite. Kao što znate, obično ne govorim protiv kolega, ovo je tek moja, druga plava kartica u deset godina. Gospođa Anderson je rekla da je Dublin ostavio sjever iza sebe. Svi znaju da je irska vlada dala sve od sebe i gospodin Michel nije zna kakva je situacija. Dakle, kako može e, gospođa Anderson reći da ono što je rekla o Sinn Féinu, gospođa Anderson, ja imam ovdje svoje mjesto, Sinn Fein je bio jasan kada je riječ o e, Dublinskoj vladi. I Irska je jedna od država članica koja ne daje svim koja ne daje Ircima da glasaju tijekom europskih izbora ako nisu u svojoj državi članici. Na u sjevernoj Irskoj moja majka, njezina generacija su išle u London i borile su se za pravo e, glasa, a vaša stranka je mislila da može e, da to može osporiti. Vi ne znate ništa o tome kako se, kakva je bila takva situacija. Molim vas, e, prekidamo. gospodin Smith na jednu minutu. Hvala vam predsjedniče. Čini se da, su izvješća o našoj propasti bila pretjerana. Hvala Europskom vijeću na tome što nam je dao vremena da pronađemo izlaz. Da parafraziram Johna Lenona, možete reći da ste sanjar, ali niste jedini, gospodine Tusku. U Jedinoj kraljevini ima puno sanjara i hvala vam što ste, našli, što ste nam dali dovoljno vremena da pronađemo izlazak iz ove situacije. Što se tiče europskih izbora, moja stranka se za to priprema, mi se tome radujemo, ali e, upozoravam vas. Izvucite pouku iz Brexita, jer to se može dogoditi svakoj državi i populizam raste, dezinformiranje, to su nove prijetnje i demokracija Ujedinjene kraljevine je u opasnosti. Potičem vas da pošaljete međunarodne promatrače kako bi se europski izbori propisno održali jer ja ne vjerujem nacionalnim vlastima. E, kampanja za izlazak iz Unije je lagala, prekršila brojne zakone, uključujući ono, ono o financiranju i mislim da će to ponovno učiniti. Ovi izbori će biti borba za međunarodnu solidarnost, za Europu. Moja stranka u Škojskoj je spremna, možete računati na nas i nadam se da mi možemo računati na vas. Hvala vam. Gospođo Gerling ima na jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti svima u ovoj prostoriji na e, strpljenju i pogotovo želim zahvaliti gospodinu Tasku i reći vam da sam primila velik broj pisama, e-mailova, poruka u kojima me traže da, vam, da, vam, da se rukujem s vama i da vam zahvalim na onome što ste učinili za Ujedinjenu kraljevinu. Vi sada imate jedan kultni status. Vi ste prihvatili odgovornost da se ne izbjegne no deal, što je u suprotnosti sa brojnim političarima i njihovim stavovima u Ujedinjenoj kraljevini, pogotovo mislim na konzervativce koji su lagali i čini se da je to ključan element njihovog životopisa e, i uvjet za članstvo u njihovoj stranci. Međutim, viši dužnosnici Europskog parlamenta e, su nam sada dali priliku da glasujemo 23. svibnja i tu priliku ćemo iskoristiti da zagovaramo članstvo u Jedinoj kraljevini. Ja ću se s kolegama iz Westminstera truditi. E, dakle, želimo staviti svoju zemlju ispred stranke i osigurati rezultate i dati do znanja da je vrijeme za drugi referendum i da se on može održati u rujnu, a do 31. listopada ćemo e, dakle ostati, donijeti odluku da ostanemo u Europskoj uniji. Gospodin Dans na jednu minutu. Hvala. U ime građana Londona želim reći u kolikoj mjeri se usjećamo s Parižanima i e, divimo se e, vatrogastima. Mi ćemo zajednički ponovno izgraditi Notre Dame. Kolege, Brexit je proces a neki Britanci niječu taj proces i niječu činjenicu da kada razmotrimo sve opcije, one su zapravo negativne, a nitko ne želi prihvatiti odgovornost za to. Dakle, nekama je puno lakše vikati izdani smo, izdani smo, ali istina je da se Brexit koji je obećan ne može ostvariti. Nadam se da ćemo u Jedinoj kraljevini imati izbor iz Europski parlament kako bismo imali jasan izbor između ovih koji E, se bune da su izdani na drugoj strani vječnice i između ovih na ovoj strani vječnice koje, se, koje žele bolju Europu jer upravo se o tome radi. Želimo bolju budućnost i zajednički izgraditi i mi smo spremni e, dati svoj obol. Hvala gospodin Henkel na jednu minutu. Ja sam po prvi put e, do, u Pariz došao biciklom, otišao sam u katedralu koja je jučer izgorila i kada sam, je, kada sam to vidio na televiziji, e, suze su mi bile u očima. Gospodine Tusk, spomenuli ste da je Gdańsk e, ponovno izgrađen. Dat ću vam još jedan primjer uspješne rekonstrukcije. Riječ je o crkvi naše gospe u Drezdenu. Ona je rekonstruirana uz pomoć e, Britanaca, uz pomoć ljudi iz Coventryja i želim podržati ono što je rekao gospodin Gonzales Pons. Doista ovo treba biti zajednički projekt, dakle izgradnja katedrale u Parizu. Ovaj parlament treba objaviti da je to prioritet sljedećeg saziva rekonstruirati katedralu Notre Dame. Gospodine Tusk, također ste rekli da e, to treba učiniti svih 28 država članica a odgovor mora doći iz Londona. Čuo sam vas, čuo sam predsjednika e, Junkera, ali mislim da i vi možete nešto poduzeti kako biste dobili taj odgovor iz Londona. Možete se pobrinuti da Ujedinjena kraljevina i dalje sudjeluje u rekonstrukciji katedrale u Parizu pod pokroviteljstvom Europske unije. Dakle, pobrinite se da Britanija ostane država članica Europske unije. Hvala. Gospođa Hubner, na jednu minutu. Hvala vam, predsjednice kolege i kolegice. Novi rok za Brexit je eh, bila jedna teška odluka, ali pobijedila je konstruktivnost. Sada Britanci moraju iskoristiti preostalo vrijeme na konstruktivan način i želim reći gospodinu Farađu da ne računamo na njega. Nažalost, mnogi od nas su se razočarali jer smo proteklog tjedna čuli komentare onih koji se protive Europi. E, Brita, ti Britanci su rekli da će sabotirati naš rad. E, njima poručujem da nećemo dopustiti nikakvu obstrukciju našeg rada, mi ćemo štititi štititi Europu i naše građane. Europska unija će i dalje biti izvor stabilnosti i tijekom ovog apsurdnog i tužnog procesa koji se zove Brexit. Nažalost, Britanci nam nisu dali do znanja da se bliži sporazum između konzervativaca i laborista. Sada je jasno da backstop nije pravi problem, već je pravi problem budućnost. Možda je rješenje upravo iza ugla, ali britanski političari prvo moraju definirati što žele i što se želi sporazumom. Hvala gospodin Kelly na jednu minutu. Hvala. Prvo želim izraziti žalost eh, zbog uništenja eh, katedrale Notre Dame. Što se tiče Brexita, neizvjesnost i dalje ostaje, narod i dalje pati. Situacija je takva i u moj zemlji kada je riječ o poduzećima koja su pogođena Brexitom, a isto vrijedi i za poljoprivrednike koji eh, će zaraditi puno manje novca u odnosu na prošlu godinu i to je direktno povezano sa brexitom. Theresa May i Jeremy Corbyn nadam se da će oni postići sporazum iako je i to e, neizvjesno, a mora se donijeti odluka da se brexit odgodi ne do, e, ako se to ne postigne. Također i moju izbornu jedinicu pogađa Brexit. Mi smo trebali izabrati pet zastupnika za Europski parlament, sada će ih biti samo četvero ali ne možemo za to kriviti samo Britance. I mi smo krivi, jer ja sam prije dvije godine rekao da e, ne trebamo preuzeti nova mjesta nakon što, nakon Britanci odu jer se činilo da ipak neće napustiti Uniju i da oni neće napustiti uh, e, Ujedinu Europsku uniju 29. ožujka, to se doista i dogodilo. Dakle, sada E, treba razmisliti o putu prema naprijed. Hvala sada imamo spontano javljen za riječ gospodina Žerna jednu minutu. President. Hvala vam gospođo predsjednice. Želim reći da sam zadovoljan što su Europsko vijeće i europske institucije pokazale fleksibilnost i pružile priliku Ujedinjenoj kraljevini. I drago mi je što će Ujedinjena kraljevina organizirati izbore za Europski parlament. Stoga postoji mogućnost da Britanci ipak odluče ostati u Europskoj uniji. U svakom slučaju želim jasno reći da e, ta odluka dovodi do velike neizvjesnosti za poslovne subjekte i za građane. I stoga tražim Europsko vijeće i države članice da učine sve u svojoj moći kako bi napokon pružile izvjesnost onima koji pate zbog nesigurnosti koje su stvorile odluke e, britanskog parlamenta. Hvala gospođo Gomez na jednu minutu. svi smo u žalosti zbog Francuske. Jer eh, upravo svi smo zajedno izgradili eh, Notre Dame. Žalim što Europsko vijeće nije uvelo obvezu da se održi novi referendum, jer to bi bio demokratski izlazak iz ovog nereda. To je način na koji bi se spriječilo da Ujedina kraljevina izađe iz Europske unije. I ja vjerujem da će se sada poslati poruka Britancima i britanskom parlamentu i da to moraju poslati svi odgovorni. I također mi ćemo se pozabaviti uzrocima izolacije koju osjećaju svi građani, a to je povezano ne samo s Brexitom. Građani se osjećaju sve više i više odvojeno od ove unije i zato ju trebamo reformirati i ponovno izgraditi. Gospođo Miranda, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ovu nedjelju posjetila sam London. Bila sam sa skupinom prijatelje iz Galicije koji žive u Ujedinoj Kraljevini. Rekli su mi da e, osjećaju nesigurnost u pogledu pružanja usluga, slobodnog kretanja ljudi i također e, nesigurni su što će biti s e, lijekovima koji su im potrebni. Dakle, oni žive i rade u Ujedinoj kraljevini, ali osjećaju se kao istinski europljani i sada ih muči ta neizvjesnost. Predsjednik Tusk, predsjednik Juncker, želim vama uputiti jedan komentar koji se odnosi na ribarstvenu politiku. Govorim sada o fleksibilnosti. Danas se puno govorilo o fleksibilnosti. I ta fleksibilnost nas obvezuje da osiguramo izvjesnost za ribare, za ribarstvenu politiku i za sve građane. Hvala, gospodin Lopez Aguila. Hvala vam Europa mora ići dalje, mora se fokusirati na nove prioritete. Ja želim također izraziti svoju žalost zbog požara u katedrali Notre Dame. Što se tiče Brexita, neizvjesnost je sada još veća jer će Britanija sudjelovati na europskim izborima smatram da treba preuzeti odgovornost ne samo u donjem domu Evropskog, eh, britanskog parlamenta već odgovornost trebaju preuzeti ovi demagozi u eh, ovom parlamentu jedva čekam eh, izbore za europski parlament i jedva čekam da europljani jednom za svagda da se čuje njihov glas gospodin brennan Iako je sada kasno, nemamo puno vremena, želim reći da je Europska unija nastala nakon noćne more drugog svjetskog rata. Iz te noćne more rođen san i tako je nastalo mjesto na kojem se danas nalazimo. Ja podupirem komentare predsjednika Tuska. I dalje su nam potrebni sanjari. Kao što je rekao jedan veliki pisac, svi ljudi sanjaju, ali ne sanjaju svi jednake snove. Neki se bude po danu i vide da su njihovi snovi samo puni teštine, ali oni koji sanjaju po danu, ti su ljudi opasni jer oni sanjaju otvorenim očima i misle da se njihovi snovi mogu ostvariti. Jer sada je kasno, nema puno vremena. Dakle, sanjajte vi dalje, gospodine Tusk sanjajte i vi koji sma, želite da Ujedinjena kraljevina želi ostati u Uniji i da može ostati. Sanjajte i ostvarite te snove, jer mi možemo ostati i ostaćemo u, u Europskoj uniji. Hockmark. Gospodin Hockmark. Dame i gospodo, cijela ova rasprava pokazuje jednu stvar, a to je snaga europskog jedinstva. Problemi u Westminsteru, oni dolaze od činjenice da pripadnost Evropskoj uniji znači puno društvu i teško je otići. I e, gospodin Farage je jedna smiješna osoba, ali on je samo smješten. Nikada ozbiljno niste doprinijeli europskoj sigurnosti, rastu eh, u Europi, otvorenim tržištima. Uvijek ste bili samo smiješni. Zašto bismo se trebali plašiti vas? Pokušavate nas eh, zastrašiti da ćete se vratiti. Vi ste samo E, smiješna osoba. Ponekad vas je zgodno slušati, ali nitko vas zapravo ne sluša. Jer ono što vi kažete, to zapravo nema pravo značenje niti za građane Europe, niti za naše jedinstvo. Vi ste samo smiješni i e, nije nas strah jer znamo da će Ujedinjena kraljevina ostati u e, Europskoj uniji. U redu, a sada ću ponovno dati riječ predsjedniku Junkeru. Izvolite. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, uzimam riječ kako bi se nakon e, dugogodišnji, zahvalio za dugogodišnjoj suradnji e, Europskom parlamentu. Ja ću biti ovdje i na početku aktivnosti novog parlamenta e, i definitivno će mi nedostati moj dobar prijatelj Elmar Brok s kojim smo E, s kojim sam doista prošao sito i rešeto. Mi smo i smijali se i plakali i bilo je jako lijepo raditi s njim. Hvala. Hvala predsjedniče Juncker, sada predsjednik Tusk. Hvala. Samo ću nešto reći. Već nekoliko tjedana sudjelovanje europskog E, govorilo se o e, sudjelovanju Ujedinjene kraljevine u europskim izborima i došlo je do emocija, naročito ovdje. Htio bih vas podsjetiti da je Ujedina kraljevina pravo i obvezu da sudjeluje na ovim izborima. I e, to dok god bude članicom Europske unije. Ovo nije nešto o čemu se uopće može pregovarati. Isto tako se ne mogu e, složiti s tim da uspostavimo e, članove parlamenta drugog razreda. Razumijem e, interese klubova i stranaka, međutim imamo pravni temelj, gospodin Hofstad je dobio aplauz i to snažan aplauz gospodina Faraža. I to je dobar razlog da vi, gospodine Fehorstad, E, na drugi način e, razmislite i na drugi način sročite svoje argumente. Hvala. Hvala. Evo ovim završavamo ovaj dio rasprave. Možete nastaviti s razgovorom izvan jer sada trebamo početi s novom raspravom pa pozivamo e, povjerenicu Tisen dok gospodin Barnier, Tusk i Juncker izlaze. Možemo li e, izvan e, vijeća nastaviti s razgovorom i sa šalama, a mi ovdje nastavljamo s radom. we will have a one minute recess i'm failing to keep order so i'm giving in. one minute please before. Evo, jedna minuta pauze prije nego što nastavimo s radom. Hvala, dragi kolege. Molim vas e, da sada e, izađete iz ako nećete sudjelovati u sljedećoj raspravi. Gospodine Smith, e, gospodine Corbett, molim vas, moramo nastaviti s radom. Dakle, sljedeća točka na dnevnom redu imamo izvješće gospodina Kalvet Šambona transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji. Dajem riječ četiri i po minutu gospodinu Kalvet Šambonu. Hvala gospođo predsjedateljice. Doista mi je drago što sam tu, dragi kolege. Doista mi je čast eh, da vas izvijestim o ishodu rada cijelog jednog tina eh, koji su mjesecima pod velikim pritiskom radili na ovom dosjeu kako bi došli s prijedlogom direktive koja na određeni način zapravo razvija jednu direktivu koja postoji već 28 godina. I e, ova nova direktiva bi trebala otići puno dalje. Kao prvo, reći ću u kolikoj mjeri je ova direktiva politički gledajući važna upravo u ovom trenutku jer ona e, zapravo razvija socijalni stup e, koje je ova komisija proglasila u e, Goteburgu e, prošle e, godine. Tu se radi o jednom ogromnom koraku u odnosu na konkretnu uspostavu prava iz socijalnog stupa. Radi se o direktivi koja bi trebala imati učinak na sve građane Europske unije i e, koja se tiče svih građana koji rade ili koji se spremaju raditi e, u Europskoj uniji. Drugim riječima, ovo e, ima učinak na 500 milijuna europskih građana koji će za mjesec i pol dana glasati. Dakle, ovaj parlament treba usvojiti ovu e, direktivu koja ima za cilj da uravnoteži sve e, čimbenike. Ova direktiva ima za cilj da uspostavi jedan minimalni stup s jednakim ravnopravnim pravima za sve radnike Europske unije. Radi se o minimalnim pravima. Ne radi se o zakonima ili metodima metodama ili konkretnim provedbama o kojima odlučuje ova direktiva. Ne. E, ovdje se ne miješamo u načelo subsidijarnosti. Ovdje imamo minimalna prava e, kako bismo mogli govoriti o socijalnoj Europi na tržištu rada. Oni koji e, dobro poznaju ovu direktivu znaju da se radi o pravu na informaciju koje je puno razvijenije i iscrpnije od direktive iz 1991. Dakle, radi se o pravu da e, se ne zlouporabi probno razdoblje. Velika, veliki napredak ovog teksta jest da dajemo materijalna prava koja se odnose na nove tipove ugovora, rad na platformama, netipični ugovori, sve ono što je bilo u sivoj zoni, što je potpadalo u područje pravne nesigurnosti. I sada će Europski sud moći se pozvati na ovu direktivu u odnosu na bilo koje nepoštivanje prava radnika ili zlouporabu tih prava. Ovdje e, govorimo i o socijalnom dumpingu i želimo da nikada do toga ne dođe. Želimo minimalnu razinu, životni standard za sve ljude koji rade u Europi, gdje god da se nalazili. Želimo izgraditi ponovno Europu, Europu koja je jučer prošla kroz strašnu tragediju. Mi radimo na e, ovom socijalnom aspektu. Gospođa Tajsen, hvala doista mi je stalo do ove direktive jer mislim da je ona izuzetno važna za europski stup e, socijalnih prava i želim doista zahvaliti izvjestitelju gospodinu Calvet Šambonu koji je e, doveo e, ovu direktivu do zaključne faze. Imali smo jako puno E, pritisaka i ne bismo bili došli e, do e, ovoga da nije bilo vrlo da nismo imali jako dobru suradnju među svim institucijama kao i vrijedan rad izvjestitelja koji je došao do ovog kompromisnog teksta. Ovdje se radi o važnom postignuću za 250 milijuna radnika u, Europu, gdje, u Europi koji će sada imati transparentnije i predvididije radne uvjete e, kako bi se Europska unija prilagodila novom tržištu rada. Kao što znate, sve veći broj radnika, naročito mladih žena, se nalaze e, u rade e, sa vrlo fleksibilnim, netipičnim e, ugovorima. Upravo zbog toga je trebalo naći pravu ravnotežu. Moramo zaštititi radnike, a da pritome previše ne opteretimo e, poslodavce i to je upravo ono što smo učinili s ovom direktivom, prijedlogu direktive. Dakle, ovdje ćemo imati više transparentnosti. Svi e, radnici će biti informirani o najvažnijim uvjetima rada. Radnici će na početku, u tijeku prvog tjedna, znati koje su njihova osnovna prava i obaveze. To uključuje i informacije u odnosu na e, radno vrijeme, trajanje ugovora kao i plaću i zahvaljujući e, parlamentu imat ćemo i dodatne informacije za ljude e, koji rade privremeno za agencije. Dakle, ogroman broj radnika koji su bili uključeni, biti će, isključeni biti će sada uključeni. To su ljudi koji rade e, s ugovorima na nula sati, koji rade u kućama i tako dalje. Ovdje imamo također i nova prava, ne samo prava o e, e, informaciji. Dakle, ograničenje e, probnog razdoblja, zatim prava radnika koji rade na zahtjev da znaju kada će točno raditi te pravo na kompenzaciju ukoliko se u zadnji čas otkaže ugovor. Nadalje imamo i načelo obveze e, koji, obveze obuke koja e, je besplatna za radnike. Sve u svemu, ono o čemu danas e, glasate je vrlo važni napredak za uvjete rada za sve radnike Europske unije. Ovo će biti izuzetno e, važno i izuzetno će biti važno e, da se ona dobro provede u nacionalne zakode, a komisija će na tome raditi e, kako bismo imali potpuna prava za prekarne radnike, a da se pritom ne ugroze radna mjesta a sada e, gospođa e, Rena, prava e, žena. Hvala. Danas u Europi više od 4 milijuna osoba rade s ugovorima za manje od 8 sati na tjedan. 6 milijuna imaju e, ugovore koji traju manje od e, mjesec dana. 6 milijuna rade u nepunom radnom vremenu, a to nisu e, izabrali. A žene su one koje su najranjivije sa tim prekarnim ugovorima. Toga ima sve više. Zbog vrlo često e, zaposlenja od krize iz 2008. su e, prekarna, loše plaćena zaposlenja koja ne daju nikakvu perspektivu radnicima koji rade s takvim ugovorima. Oni jednostavno ne mogu niti srednjoročno e, zamisliti svoju budućnost, ne mogu dobiti kredit, ne mogu organizirati svoj život. Ovaj tekst koji ćemo danas usvojiti ima sigurno za cilj da poboljša situaciju, da zajamči bolju zaštitu i bolju transparentnost transparentnost, više informacija u odnosu na ugovore, radne ugovore u Europi. Naravno da se radi o napretku, vi ste to rekli gospođa povjerenice i to je točno. Međutim, žao nam je da države članice e, da su isključile iz direktive ugovore e, koji se odnose na rad od manje od 12 sati na mjesec. Šteta je što se države članice nisu uspjele e, dogovoriti o tome da se jednostavno zabrane ugovori na nula sati. Dakle, ovo je minimalna direktiva, to smo dobro rekli, međutim države članice moraju biti ambicioznije što se tiče zaštite radnika. Ako želimo da radnici e, doista prihvate i budu dio europske ideje. Hvala, gospodin Ratke, EPP, dvije minute. Da, gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege, ja sam ponosan na ovaj rezultat. Na kraju je to definitivno kompromis koji je tipičan za rad u ovom našem domu jer dobar kompromis se odlikuje time da na kraju svako ko je u tome sudjelovao ima nekoliko točaka gdje će reći pa dobro možda sam želio da ovo završi nekako drugačije ili neki, ima neki drugi naglasak, ali da na kraju može reći dobro cijela ova stvar ide u pravom smjeru. A što se tiče e, pučana e, ja e, mislim e, da je ovaj rad doista ide u, u pravom smjeru jer smo se osigurali veću zaštitu osobito za prekarna zaposlenja E, i birokratski dodatni napor za e, poduzetnike iz mala i srednja poduzeća je definitivno u nekakvim normalnim granicama. I treće, kao klubu e, nam je uspjelo da definicija, zakonita definicija pojma pojma zaposlenih koja nije u tekstu, da ta definicija je definitivno e, sada jedinstvena Jedinstvena definicija na razini Europske unije dovela bi do veće nesigurnosti nego sigurnosti i mislim da ne bi poboljšala situaciju zaposlenih niti u mojoj zemlji koja je poznata E, po zaštiti prava radnika, ali vezanost uz tarifne ugovore u Njemačkoj samo na 20% i milijuni će profitirati od toga kada socijaldemokrati desni i lijevi govore o bankama i poduzećima e, mislim da smo ovime dali važan doprinos socijalnoj Europi i ponosan sam što sam sudjelovao u tome. Gospodin Lopez, dvije minute. Hvala, gospođo predsjedateljice. Danas e, od nas tražite da usvojimo direktivu u odnosu e, na uvjete rada, predvidivi i transparentne uvjete rada koji će e, zaštititi više milijuna europskih radnika, najviše one koji e, rade u prekarnim uvjetima, koji rade u lošim uvjetima, u netipičnim ugovorima i dati im određenu razinu sigurnosti. Ova direktiva će zaštititi i e, radnike koji rade na platformama jer e, postojeće zakonodavstvo ih dovoljno ne štiti. Nadalje, da se zaštite radnike radnici od e, nepoštenih e, praksi e, ili radnike koji rade na zahtjev. Potrebno je zahvaliti gospođi Tisen, povjerenici, povjerenici za socijalna pitanja, E, kao i e, rumunskom predsjedništvu vijeća koje je omogućilo da e, ova direktiva bude na dnevnom redu ove zadnje plenarne sjednice Europskog parlamenta te da je upišemo u stup socijalnih prava. Ne radi se ovdje samo o jednoj običnoj direktivi. Radi se o cijelom e, jednom putu. Mi smo na putu ka jednoj Europi u kojoj e, će se više poštivati e, socijalna prava. Europa će time postati realnost, a ne utopija, jer socijalna E, dimenzija Europske unije je preduvjet za europsku integraciju. Potrebno je e, boriti se protiv nejednakosti, zaštititi nezaposlene od globalizacije i, e, i trebamo Europu koja će biti jedna socijalna Europa jer ćemo samo na taj način zaštititi europsku demokraciju. Hvala gospođo McIntyre. Jedna minuta. Predsjedniče, tijekom mog vremena ovdje u parlamentu i u odboru za zapošljavanje ja zagovaram e, bolje propise, a ovo nisu bolji propisi. U ludoj trci da zaključimo zakonodavstvo pod svaku cijenu, mi smo napustili svoju e, obvezu prema tekstu mi e, imamo jasan tekst da se isključuje samo zaposleni, no to je samo razvodnjeno u e, u, u jednoj uvodnoj izjavi. Kako pučani to mogu podržati? Kako e, podržati tekst kakav je sada. U političkom, cijelom političkom spektru mi smo se dogovorili da sigurnost radnika i prava radnika trebaju biti zaštićena, bez obzira radite za veliku ili malu tvrtku u privatnom ili javnom sektoru. Ali tekst trijaloga izuzima državne službenike, vatrogasce, policajce, suce, tužitelje i potkopava političku poruku i omogućava državama članicama da se izuzmu e, iz ovih pravila. Hvala u ime Guja, gospođa Lopez Bermejo. Minuta i pol. Hvala. Gospođo predsjednice, ja bih e, zahvalila izvjestiteljima na napornom e, radu. Istovremeno žalim zbog činjenice da je vijeće blokiralo brojni napredak kada je riječ o osiguranju prava radnika u cijeloj Europi. Europski parlament želi osigurati uvjete rada za najranjivije skupine, a ovaj tekst će većinu radnika ostaviti bez ikakve zaštite mi imamo ponude vezane uz sigurnost, imamo ljude koji su na ugovorima za manje od 12 sati mjesečno kao i brojne druge radnike i svi podaci pokazuju da su oni suočeni sa mjerama diskriminacije i predstavljaju prijetnju cilju minimalnih standarda u Europskoj uniji koji bi trebali biti univerzalni. Mi smo propustili priliku da stvorimo Europu kakvu radnici žele, ali pitanje je još i ozbiljnije. Institucionalni e, struktura Europske unije, e, vijeće i države članice mogu kontinuirano e, blokirati odluke Europskog parlamenta, a parlament je direktno izabrano tijelo. To naravno naravno dovodi do razočaranja građana u institucije i do jačanja krajnje desnice. Hvala. Gospođa Lambert, minuta i pol u ime zelenih. Hvala predsjedniče. Kao i neke druge. i moj klub smatra da je ovo doista propuštena prilika da u cijelosti moderniziramo e, direktivu e, o mi možemo pozdraviti e, mjere kao što su bolje informacije, ugovor u nekoj ranijoj fazi, naknade e, za e, rad on demand. Međutim, definicija radnika u različitim državama članicama znači da mi podkopavamo sigurnost tih istih radnika. Imamo velike probleme u prihvaćanju prava država članica da se pokrije manji broj radnika u smislu opsega, a e, tu su i izuzeća o kojima je bilo riječi u e, hitnim službama, javnoj službi, Istovremeno potičemo države članice da ulažu u dobre javne usluge što je ključna komponenta socijalne Europe. Ja ne znam e, točno kako će to funkcionirati niti za radnike koje e, rade na e, E, ugovore sa, sa malim brojem sati ili rade na više radnih mjesta. E, vijeće je moglo slijediti Europski parlament i komisiju i dati snažnan, e, snažnu substancu u ovom propisu, ali ono što je vijeće dalo jednom rukom je uzelo drugom rukom. A sada gospođa Melan, dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Dakle, e, transparentni predvidivi radni uvjeti, drugim riječima stabilnost e, ugovora rad za rad kako e, bismo znali točno kakva su prava radnika, to je nešto što je velik izazov i zakonodavac mora vrlo brzo odgovarati na vrlo velik velika, velike izmjene do kojih dolazi što se tiče tržišta rada. I mi e, moramo uokviriti te nove prakse, te moramo e, znati e, i otkriti svaki put kada dođe do zlouporabe radnih uvjeta, rad kratko, koji kratko traje rad na digitalnim numeričkim platformama jer ovaj tekst je e, još nedostatan. Međutim, moram reći da sam ga podržala kao i e, moj e, klub i podržali smo izvjestitelja. Svi građani moraju biti zaštićeni na isti način, bez obzira na to je li se radi o prekarnom radu ili ne jer e, e, u Europskoj uniji imamo sve više siromaštva, naravno da politike znaju e, da to postoji i upravo zbog tog siromaštva imamo sve više malih kratkih zaposlenja i e, e, moram reći da e, ne trebamo zaboraviti da postoje i hitne situacije jer Europska unija sada pokušava ispraviti ovo što je sama prouzročila, a potrebno je da zapravo možemo ponuditi sigurnije poslove, bolje uvjete rada i bolje životne standarde. Gospodin Balco, jedna minuta. Zahvaljujem. U studenome 2017. je u Göteborgu sklopljen ugovor o Europskom stupu socijalnih prava i potpisale su to sve države i vlade, a pravila od danas e, izgrađuju dalje taj stup. U Europskoj uniji postoje detaljna pravila za zajedničko tržište. Vrijeme je da započnemo i e, E, oblikovati minimalna pravila za zaposlene za osobe koje nemaju čvrsto radno vrijeme. Konkurencija ne smije potkopati temeljna prava radnika. Mi u Mađarskoj imamo situaciju da je vladajuća stranka donijela zakon o prekovremenim satima koji se naziva zakon o ropstvu koji služi samo globalnim poduzećima. To ne odgovara europskom socijalnom modelu europski socijalni model je protiv iskorištavanja radnika pa čak i u uvjetima novih i fleksibilnih oblika rada. Hvala. Gospodin Kaza. Zahvaljujem. Želim zahvaliti izvjestiteljima na njihovom radu jer e, tijekom godina priroda rada se promijenila i moramo se prilagoditi novim realnostima. U tu svrhu potrebno je ažurirati i modernizirati pravila Europske unije. Ovo je jedan mali korak, e, ali korak prema socijalnijoj Europi na kojoj radimo zadnjih pet godina i tu e, zahvaljujem i povjereniku tisenu i e, Jean-Claude Junckeru kao i članovima ovog e, doma kao i odboru za socijalna pitanja. Dali smo sve od sebe da Europa postaje, ostane još i više socijalna nego što je to slučaj danas. Ova deklaracija je potrebna jer Mm, e, e, forme rada danas su različite. Ugovori na kratko radno vrijeme ili ugovori sa nultim e, brojem sati su vrlo popularni i ova direktiva pokušava se pozabaviti upravo tim vrstama ugovora. Mi trebamo štititi svoje radnike u većoj mjeri. Trebamo e, štititi one koji rade na digitalnim platformama. <clears throat> Želim zahvaliti svima jer zahvaljujući svima imamo ovaj dokument danas. Hvala gospodin Simon. Ne, nema ga, gospodin Hot. Dziękuję pani przewodnicząca. Unijna dyrektywa w sprawie... Hvala. Direktiva o transparentnim i predvidljivim uvjetima rada e, predstavlja vrlo zanimljiv dosje. E, cilj je stvoriti veću sigurnost, no istovremeno i fleksibilnost i adaptibilnost. E, zaposlenici također trebaju uživati u određenoj količini sigurnosti. To su temeljna pravila koja se odnose na osobe koje rade na tipičnim prekarnim ugovorima. Kada su e, zaposlenici zadovoljni, to je dobro za posao. Ono čemu trebamo težiti je uzajamno zadovoljstvo. To su naši ciljevi. Međutim, da li ovaj dokument doista odražava te ciljeve? Ne, ne u cijelosti. Treba nam proporcionalni pristup, prilagodljivost i trebamo uzeti u obzir tržište rada, a istovremeno ne nametati pretjerani e, opterećenje na mala i srednja poduzeća. Hvala gospodine Utešon, jedna minuta. Hvala vam predsjednice. E, e, usprkos vrlo dobrom radu Europskog parlamenta, rezultati e, su nedostatni kada je riječ o ovoj korjenitoj komponenti, temeljitoj komponenti socijalne Europe. E, završni tekst mogao je ponuditi izvrsne prilike državama članicama da osiguraju zaštitu svim radnicima na ugovorima ispod 12 sati mjesečno a i, da imaju pisani ugovor iza sedmog dana. To je osobito bitno za one koji rade na na sivom tržištu jer ovdje imamo situaciju da se e, ugovori izrađuju tek kad nas zove inspektorat rada. Trebamo zaštititi naše građane, a ima ih mnogo koji rade u nesigurnim uvjetima bez dovoljne zaštite i e, zato je upravo teško vidjeti kako e, vijeće ne uspjeva usprkos protestima Europskog parlamenta. Gospodin Zarianopoulos, jedna minuta. Ovo je direktiva kako bi radnici upoznali svoje prava. To je smiješno. Mi legaliziramo najgore. Ovo nisu prava za radnike, ovo su prava za e, trgovačka društva. Oni će im dati kratku bilješku o džungli e, uvjeta e, rada koja postoji. Vi e, štitite, kako to nazivate, fleksibilnost radne snage, a brojne tisuće radnika u domaćinstvu, pomoraca, svi su izuzeti. Oni koji su glasovali za novu demokraciju Grčku, Grčkoj, E, su zapravo izdani. Ne, ne, biste trebali vjerovati socijaldemokratima. Ljudi e, trebaju pronaći način i pomoći onima koji napadaju srce zvijeri. Trebate podržati komunističku stranku Grčke. Minuta i 30, gospođa Koslovska. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, dragi e, kolege, Komisija je bila vrlo dosljedna. Čestitam na tome. Zahvaljujem povjerenici Tyson ovo je e, stup e, socijalnih prava koji je sada postao realnost. Nova nova direktiva bitna je svima, ali posebice onima koji rade na, na netipične, nestandardne ugovore, na zahtjev, na temelju vouchera, e, za različite internetske platforme i tako dalje. 25% naših građana radi na taj način 50% novo stvorenih radnih mjesta su netipična radna mjesta i ti ljudi nisu pokriveni sadašnjom e, direktivom i stoga ovaj novi dokument je doista od ključnog značaja i našim e, zaposlenicima daje dodatna prava, veće informacije koje se osiguravaju brže i potrebno je osigurati više detalja. No ono što je važno i najvažnije je da ova direktiva pokriva taj sve veći broj ljudi koji rade na temelju netipičnih ugovora. Samo oni koji rade manje od 12 sati mjesečno nisu pokriveni. Cijela direktiva je od velike koristi osobito za žene koje često rade na temelju prekarnih uvjeta. Trebamo na pametan način kombinirati sigurnost, predvidljivost i fleksibilnost. To je jako potrebno. Gospođa Benifej, gospodin Benifej, jedna minuta. Hvala vam e, predsjednice. Broj europskih građana koji su zaposleni na određenim ugovorima je nešto što je dovelo do rapidnog širenja gospodarstva putem digitalnih platforma. Oni koji snose teret toga kao i obično su mlade i žene. Oni su najčešće ti koji obavljaju neke atipične e, vrste rada, osobito ugovore sa nultim brojem sati. Ovo će e, danas poboljšati pravila, povećat će transparentnost Eh, loših uvjeta rada i stvorit će fluidne uvjete za velik broj radnika, ali trebamo ići mnogo dalje. Mi ćemo u našem klubu nastaviti tražiti okvirnu direktivu o dostojanstvenim oblicima rada u svim vrstama zaposlenja. I mi ovdje vodimo jednu načelnu bitku u svim državama članicama Europske unije. Mi u Europskom parlamentu sposobni smo eh, se povezati nakon tri godine borbe, stvari se e, sada trebaju promijeniti. Gospodin Gerike, poštovane predsjednice, poštovana povjerenice, e, Osobito su žene pogođene ovim e, načinom rada i to majke. Ovo je politika koja ne ide na korist obitelji. Trebali smo priznati odgoj kao rad rad koji se recimo u jaslicama i vrtićima plaća e, i to se orijentira e, na minimalne plaću u državama članicima. a, a za majke i dalje nismo pronašli e, rješenje. Ovdje bi nam Mađarska mogla poslužiti kao uzor kada je riječ o tome da se roditelji uzmu u obzir. I mislim da u sljedećem mandatu i dalje pred sobom mi imamo važnu i veliku zadaću. Hvala. Gospođa Šojdrova dámy a pánové je jasné že evropská legislativa. hvala vam što ste mi dali riječ Europsko zakonodavstvo mora reagirati na promjene na tržištu. Tržište se mijenja iznimno brzo. Sve više i više fleksibilnih oblika rada. Ja ne bih e, takve poslove nazvala prekarnima, jer e, fleksibilni poslovi nužno ne rezultiraju iskorištavanjem samih radnika neki radnici preferiraju fleksibilne radne uvjete. Naravno, od temeljne je važnosti osigurati predvidivost i sigurnost svakog radnog mjesta. U tom pogledu podupirem ovu direktivu kao i sporazum koji je postignut i zahvaljujem izvjestitelju i povjerenici